Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo. Ljubazno vas molim da se smjestite. Mislim da smo dovoljno dugo čekali i mislim da imamo sve članove odbora sada, da su svi ovdje u prostoriji, tako da otvaram današnji sastanak eh, odbora za regionalni razvoj. Prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Svi ste dobili prijedlog dnevnog reda u svojim materijalima za sastanak moram još nešto dodati ovom prijedlogu dnevnog reda. Nakon što vam je već poslan prijedlog dnevnog reda prošloga ponedjeljka, komisija je 8. srpnja poslala delegirani akt Europskom parlamentu. Taj akt poslan nam je elektroničkom poštom 9. srpnja. Još jednom vrijeme kada je došlo do prijenosa toga dokumenta stavlja Europski parlament u dosta tešku poziciju. U skladu sa pravilima, ako Europski parlament u roku od dva kalendarska mjeseca ne zauzme stajalište nakon što je zaprimio delegirani akt, dakle do 8. rujna, ili ne zatraži produljenje toga roka, smatra se da je delegirani akt usvojen. Mi stoga imamo obvezu staviti to na svoj današnji dnevni red. Ja predlažem da se ovom temom pozabavimo kao posljednjom točkom dnevnog reda i da se time bavimo sutra, nakon što e, razmijenimo e, razmišljanja sa gospodinom Kesslerom. Slažete li se? Hvala. Imate li kakvih dodatnih komentara ili napomena ili prijedloga vezano uz dnevni red? Ako ne, konstatiram da je dnevni red usvojen. Prelazimo sada na usvajanje e, zapisnika sa sastanka e, održanog 17. lipnja 2015. godine. Ako nema nikakvih e, napomena, E, mislim da možemo smatrati da, su, da je zapisnik sa sjednice održane 17. lipnja 2015. usvojen. Sljedeća točka dnevnog reda su priopćenja predsjednice. Imam dva i nastoja ću biti kratka. Kao prvo željela bih vas informirati da sam jutros sudjelovala na sastanku u odboru regija povjerenstva Koter. Oni su me ljubazno pozvali kako bih održala izlaganja vezano uz rad odbora za regionalni razvoj i eventualnim mogućnostima za bolju koordinaciju i suradnju između povjerenstva Koter u odboru regija i odbora Ređi u Europskom parlamentu. Drago mi je što sva pitanja kojima se mi bavimo su ujedno i na dnevnom redu povjerenstva Koter. Imali smo vrlo um, lijepu razmjenu mišljenja i jako mi je drago što postoje e, neke ideje o tome kako bi se mogla realizirati dobra suradnja u budućnosti između povjerenstva Koter i odbora za regionalni razvoj u Europskom parlamentu. Drugo priopćenje tiče se E, konferencije predsjednika odbora. E, taj se sastanak održao prošli tjedan tijekom Strasburškog zasjedanja parlamenta. Tijekom e, sastanka konferencije razmijenili smo mišljenja s potpredsjednikom komisije Timmermansom. To je sastavni dio radnog programa između Europskog parlamenta i komisije i podrazumijeva tješnju suradnju i tješnju razmjenu mišljenja između potpredsjednika i konferencije predsjednika odbora. Tijekom rasprave ja sam postavila pitanje vezano uz politike e, koje su sada u fazi provedbe poput kohezijske politike i postavila sam pitanje o dobroj koordinaciji između različitih instrumenata Europske unije, a posebice sam se osvrnula na dobru suradnju između strukturnih fondova i novog fonda za strateška ulaganja. Drago mi je što vam mogu reći da je gospodin Timmermans bio u potpunosti mojeg mišljenja i podržao je naša nastojanja da pratimo provedbu kohezijske politike, te je također spomenuo da će sastavni dio rada komisije u 2016. godini također biti pratiti dobru suradnju e, između različitih politika Europske unije. Evo, to su dva priopćenja koja sam vam željela iznijeti um, o onome što se događalo u proteklih nekoliko tjedana, odnosno dana. A sada mislim da možemo krenuti sa našom sljedećom točkom na dnevnom redu. Radi se o radionici o teritorijalnom upravljanju i kohezijskoj politici. Samo bih vas e, željela podsjetiti da je Odbor za regionalni razvoj zatražio od jedinice za istraživanje koja daje podršku u političkom odjelu B da organizira e, radionicu o teritorijalnom upravljanju kohezijskoj politici kako bi se razgovaralo o tom relativno novom i složenom političkom konceptu. Radi se o dva glavna elementa kohezijske politike, e, višerazinsko upravljanje i pristup koji se temelji na mjestu. Kao što možete vidjeti prema programu radionicu, radionice danas ćemo saslušati tri izlaganja vezano uz različite aspekte teritorijalnog upravljanja. Krenut ćemo sa uvodnim izlaganjem e, gdje se govori o povezanosti teritorijalnog upravljanja sa kohezijskom politikom i provedbom kohezijske politike. Nakon toga ćemo čuti nekoliko riječi iz perspektive lokalnih vlasti, a na kraju ćemo se baviti dobrim primjerima u području teritorijalnog upravljanja, konkretno u Flandriji. Prezentacije će održati e, govornici. Krećemo sa prezentacijom gospodina Kaja Bomea. Nadam se da sam dobro izgovorila njegovo ime. Te njegove kolegica Sabine Zilmer iz Istraživačkog centra Spatial Foresight, prostorno predviđanje. Zatim gospodin Abel Schumann koji dolazi iz OECD-a gdje se e, bavi javnim upravljanjem i e, teritorijalnim razvojem. Dolazi iz te uprave. I na kraju ćemo ćemo čuti izlaganje gospodina Rene van der Leka, koji je voditelj projekta unutar odjela za prostorno planiranje u regiji Flandriji. Nakon izlaganja daću naravno riječ članovima kako bi mogli postaviti pitanja ili iznijeti komentare. Predlažem da odvojimo sat i pol za ovu točku dnevnog reda, a e, s raspravom ćemo završiti u 16.45. S nama su također i predstavnici Europske komisije, gospodin Marton Matko iz glavne uprave za regionalni razvoj Regio, ovdje kako bi sudjelovao u raspravi. I sada krećemo na izlaganje, dajem kao prvo riječ gospodinu Bomeu i gospođi Zilmer. Izvolite. Hvala lijepa, dobar dan svima. Moja kolegica Sabine Selmer i ja nastojat ćemo u vremenu koje nam je na raspolaganju ovih 15 minuta dati pregled, kratki pregled teritorijalnog upravljanja i poveznice sa europskom kohezijskom politikom. Budući da se radi o vrlo složenoj metodi, e, ovo će nam poslužiti samo kao nekakav uvodni aspekt koji će nam omogućiti da dalje razvijemo raspravu, nećemo dubinski ulaziti u sam koncept. Bavit ćemo se pitanjem što je zapravo teritorijalno upravljanje upravljanje, kako ga se može shvatiti i onda ćemo nastojati povezati to s kohezijskom politikom kako bismo zapravo vidjeli koje su kontekstualne varijable ovdje u igri i što moramo uzeti u obzir e, i o kakvim institucionalnim kapacitetima trebamo govoriti kada govorimo o teritorijalnom upravljanju. Na kraju ćemo završiti s nekoliko razmišljanja o e, prednostima i izazovima teritorijalnog upravljanja te što se može učiniti kako bi se teritorijalno upravljanje osnažilo ako je to ono što želite učiniti. Kako bismo uštedjeli na vremenu, mislim da je najbolje odmah krenuti s odgovorom na pitanje što je zapravo teritorijalno upravljanje i kako ga možemo definirati. Sabine, možeš li ti pokušati? E, ja ću nastojati to učiniti, vi ste već zapravo, gospođo predsjedateljice, u svojem uvodnom izlaganju rekli nekoliko riječi o tome. Za sada nemamo definitivnu definiciju, ali spomenuli ste dva osnovna koncepta na kojima se temelji teritorijalno upravljanje. Prvo je višerazinsko upravljanje, čiji je cilj zapravo e, okupiti sve glavne aktere iz različitih sektora iz, na različitim razinama, administrativnim razinama, i pristup koji se temelji na mjestu, čiji je glavni cilj da se usredotoči na specifičnosti određenog teritorija te uzima u obzir učinke na taj teritorij. Također, to je nešto što sadrži i strateški dugoročni fokus vezano ne samo uz jednu sektorsku politiku, već i vezano uz e, opće društvene ciljeve. Da sažmemo, mogli bismo reći vrlo jednostavno da je teritorijalno upravljanje zapravo dobro upravljanje koje ima jasnu poveznicu s predmetnim teritorijem kojim se politika bavi. Međutim, to nas dovodi do pitanja kaj, kako je to onda povezano s kohezijskom politikom. Kad govorimo o poveznici sa kohezijskom politikom i o tome kako zapravo ovaj jedan široki pojam teritorijalnog upravljanja povezati s kohezijskom politikom, možemo se baviti s tri dimenzije. Kao prvo, imamo tu osredotočenost na mjesto. Zatim druga dimenzija kojom se želimo baviti jest osnažujemo li ono što činimo u odnosu na prethodno razdoblje i treća dimenzija je dugoročna strateška dimenzija. Kako bi stvari bile izvedive, odabrali smo šest elemenata e, trenutačne kohezijske politike o kojima se zapravo može razgovarati u ovome kontekstu. Kao prvo e, imajmo na umu uvođenje jedinstvenog okvira, zatim snažniju usmjerenost na rezultate koje možemo vidjeti u razdoblju od 2014. do 2020. godine, osnaživanje načela partnerstva, tematsku koncentraciju, zatim e, lokalni razvoj vođen zajednicom, integrirana teritorijalna ulaganja, te zatim e, odvajanje e, fondova na razini, na godišnjoj razini u visini određenog postotka za regionalni razvoj. I na kraju još jedna stvar koja je vrlo bitna, to je da sve veći iznos sredstava zapravo odlazi u lokalne projekte. U samom radu koji smo napisali možete pronaći konkretnije podatke o ovome, no evo reći ću nekoliko riječi o svakom elementu. Što se tiče pristupa koji se temelji e, na mjestu, Smatramo da je partnerstvo izuzetno važno za pripremu ovoga programskog razdoblja i vrlo je važno da to mora biti vrsta partnerstva koja omogućuje zaista e, e, vrlo snažan lokalni fokus. To je vrsta partnerstva. Što se tiče lokalnog razvoja vođena zajednicom i integriranih teritorijalnih ulaganja, Radi se ponovno o nečemu što vrlo snažno stavlja fokus upravo na ovaj pristup koji se temelji na mjestu. Međutim, istovremeno moramo biti jako iskreni. Radi se o vrlo malom instrumentu. E, I jedan i drugi ovaj instrument su relativno mali, radi se o kvalitetnim instrumentima, ali ne možemo očekivati da naprave revoluciju. Dakle, oni unutar kohezijske politike imaju ograničen učinak. Što se tiče odvajanje 5% e, za održivi ruralni razvoj, to je očito nešto što je vrlo e, snažna poveznica sa određenim teritorijima. Dakle, načelo partnerstva i novi instrumenti, to je nešto što bi zapravo trebalo omogućiti slaženju ovoga pristupa e, koji se usredotočuje na mjesto. Što se tiče tematske koncentracije, tu smo nešto skeptičniji e, i provedbu iz strukturnih fondova zato što zapravo imamo osjećaj da se zapravo e, na taj način više usmjeravamo na sektore, a manje na teritorije. E, to je razlog naše skepse. Međutim, još uvijek može se postaviti veza sa regionalnim i lokalnim dionicima, iako usmjerenost na sektore malo otežava primjenu u ovome kontekstu. I na kraju, naravno, usredotočenost na rezultate, to je nešto što može ići u različitim smjerovima i za nas je to trenutačno relativno neutralni cilj. Dakle, ako se želimo sredotočiti na samo mjesto, onda tražimo e, snažnije upravljanje, više razinsko upravljanje, više sektorsko upravljanje. Mi smatramo da je to jedinstveni okvir koji obuhvaća različite financijske instrumente i smatramo da može predstavljati e, zaista dobar alat za daljnje snaženje e, ovoga načela, kao i naravno uspostavljanje partnerstava između različitih dionika i iz različitih sektora. Što se tiče e, lokalnog razvoja vođenog zajednicom integriranih teritorijalnih ulaganja, mi ponovno stavljamo vrlo snažan naglasak na lokalne partnere, partnere koji mogu e, snažnije djelovati u sustavu i kao takvi biti vrlo e, korisni. I naravno ovo odvajanje 5% sredstava ponovno smatramo dobrim instrumentom za jačanje ovog segmenta upravljanja. Također prelazimo sa nacionalnog fokusa na neki možda malo teži, složeni fokus, ali fokus koji bi svakako trebao osnažiti e, teritorijalne i lokalne vlasti i zapravo omogućuje da se e, stavi fokus na e, vrlo određena partnerstva. To nisu nužno uvijek e, opsežna partnerstva koja obuhvaćaju više sektora nego više sektorska partnerstva, ali i to može biti korisno. Kada govorimo o dugoročnoj strateškoj dimenziji i način na koji je ona osnažena, većina točaka kojima smo se e, bavili zapravo može ići i u prilog e, snažnije strateške orijentacije ili pak u prilog slabije strateške orijentacije. Mi imamo osjećaj međutim da će E, se dugoročno ipak stavljati snažni naglasak na one programe koji mogu polučiti ciljane vrijednosti u vrlo skoroj budućnosti i zapravo da će se partneri baviti više takvom vrstom projekata nego onima koji imaju neke dugoročne rezultate. Međutim, ponovno radi se o tome na koji način se ta dimenzija provodi i kako se programe i države članice njome bave. I mislim da to zapravo većinom odražava ono što smo željeli reći. Kontekst provedbe vrlo je važan i u konačnici o tome ovisi u kojoj mjeri se teritorijalno upravljanje može osnažiti i e, pokazuje je li prilika u potpunosti iskorištena ili nije. Možda bi Sabine zapravo mogla reći još nekoliko riječi o samoj e, ulozi konteksta. Pa da, kontekst je izuzetno važan. Postoje različite vrste konteksta koje su značajne u ovoj situaciji. Kao prvo institucionalni kontekst, e, kako zemlje, tako regije i grada. To je ono što zapravo određuje tko treba sudjelovati u ovome procesu, zato što svi imamo različite zadaće, postoji podjela zadaća i odgovornosti u sektorima i na razinama u različitim državama i regijama. Također, uloga civilnog društva nije jednaka u svim područjima u Europi. Druga stvar koju treba istaknuti jeste da je tu i kontekst nasljeđa. Postoje različite tradicije procesa upravljanja i ti procesi razvijaju se s vremenom i e, među ostalim uključuju i postupak učenja. E, mapa koju vidite ovdje na slajdu može vam dati jednostavno okverni pregled, ne podrobne informacije, Eh, o eh, pokazatelju Svjetske banke eh, koji se koristio u anketi i koji pokazuje političku stabilnost, efikasnost politika i odražava pitanja poput povjerenja i sl. I taj pokazatelj zapravo pokazuje da u nekim sjevernoevropskim zemljama poput Švedske i Danske postoji to pozitivnije nasljeđe, a možda manje e, pozitivno nasljeđe e, vezano uz taj proces u nekim regijama Istočne Europe i nekim dijelovima Južne Europe. Treći kontekst koji je važno uzeti u obzir jest pitanje postoji li ili ne pojedinačni pokretač, postoje li ljudi koji zaista mogu politike e, staviti u kontekst e, procesa vezanih uz teritorijalno upravljanje. I zaključno, tradicija je naravno povezana i s različitim vrstama, načinima upravljanja. Postoje različiti načini na koji se politike provode, postoje barem četiri različita načina koja se koriste u različitoj mjeri i u različitim okolnostima, ovisno o tome što akteri zapravo znaju. E, dakle, e, o znanju aktera ovisi način upravljanja koji će primijeniti. I na kraju postoji kontekst za koji je važno naglasiti da zapravo ne postoji e, jedinstveno rješenje za sve. To možda nije odgovor koji ljudi žele čuti, ali kada imate situaciju koja je tako različita i tolike kontekste koji su tako različiti, čovjek si postavlja pitanje kakve nam vrste institucionalnih kapaciteta trebaju. Kad govorimo o institucionalnom kapacitetu, moramo biti svjesni jedne stvari – E, procesi teritorijalnog upravljanja nisu nikakvo brzopotezno rješenje. To je proces koji traje, koji traži vremena i resursa. I vrlo je važno da u njemu sudjeluje čitav niz aktera i to na dugi rok. Kada govorimo o institucionalnim kapacitetima, mislim da treba razgovarati o barem dvije vrste aktera. S jedne strane o onima koji preuzimaju vodstvo. Oni koji preuzimaju vodstvo moraju imati jasnu podjelu uloga i zadaća odnosno odgovornosti u skladu s kojom mogu raditi i u skladu s kojom mogu raditi svi koji su uključeni. Međutim, s druge strane, važno je također imati taj osjećaj ovlašćivanja. E, kolegica je spomenula pojedinca koji je pokretač u zajednici. Dakle, na neki način moramo imati s jedne strane institucije, a s druge strane pojedince, ljude koji mogu sudjelovati u procesu. Također smo vodili prilično opsežne rasprave o tome kako prepoznati pojedinca koji može preuzeti vodeću ulogu u zajednici. I onda smo došli do vrlo pametnog zaključka i rekli prepoznate ih čim ih vidite. Dakle, trebate prepoznati i izdvojiti tog jednog pojedinca koji nekako ispliva u cijelome procesu i koji može nositi e, tu ulogu na svojim leđima. Dakle, vrlo je važno da e, institucija ima dovoljno kapaciteta da preuzme e, vodstvo kako bi proces trajao dovoljno dugo da se postignu željene promjene. Međutim, nije samo stvar u vođenju procesa, već i u sudjelovanju u procesu. Ako zaista želite da proces bude uspješan, imate čitav raspon različitih aktera. Trebate i intelektualne kapacitete i sredstva. Nije dovoljno samo doći na sastanak jednom, a drugi puta se ne pojaviti, već je uistinu važno da čovjek sudjeluje dosljedno kako bi se mogla dati nekakva kvalitetna izjava. Dakle, ako želite sudjelovati, morate to činiti aktivno. E, to aktivno sudjelovanje je ključno moramo imati na umu da se stvari s vremenom mijenjaju. Dakle, mora postojati određena fleksibilnost. Može se dogoditi da krenete u proces sa jednom grupom dionika, a sastav tih dionika se, s, kako proces napreduje, promijeni. E, ili se može dogoditi da dionici zapravo promijene uloge i sredinom ili krajem procesa više ne igraju iste uloge koje su imali na početku. Međutim, važna je ta dosjetnost kako bi postojala i određena pravna sigurnost vezana uz ono što se događa. I naravno, važna je također i institucionalna prilagodljivost. E, vrlo je važno da oni koji sudjeluju u procesu se mogu prilagođavati procesu i eventualnim potrebnim e, promjenama. Institucionalni kapacitet vrlo je važan i za njega treba i dosta vremena i dosta sredstava. Dakle, prije nego što se krene sa procesom teritorijalnog upravljanja, treba biti jasno zašto to činimo, koje prednosti to sa sobom nosi. I sada bih dao riječ Sabine da nam kaže nekoliko riječi o tome. Kao što sam rekla na samome početku, jedna karakteristika teritorijalnog upravljanja jest da postoji ta dugoročna strateška perspektiva e, čiji je glavni cilj ostvarivanje općih društvenih ciljeva. Dakle, ne radi se o nečemu što je samo sebi svrhom, već se radi o instrumentu koji služi za postizanje drugih postavljenih ciljeva. Zauzimanjem takvoga pristupa možemo bolje uzeti u obzir specifičnosti teritorija, možemo koristiti potencijal teritorija mnogo bolje i možemo zapravo biti svjesni gdje se skrivaju problemi. Uključivanje svih e, relevantnih donositelja odluka i dionika koji koordiniraju različite politike, različite političke ciljeve i koji zapravo stvaraju osjećaj ovlašćivanja vlasništva nad procesom među onima koji sudjeluju, vrlo je važno. To može zapravo dovesti do toga da treba priznati da postoje različiti ciljevi akteri postaju e, svjesni činjenice da postoje različiti ciljevi na različitim razinama i kreću se baviti e, načinom na koji bi se aktivno tim ciljevima mogli pozabaviti, umjesto da pred njima zatvaraju oči. I kao što je Kaj rekao, radi se o nečemu što je istovremeno vrlo, vrlo, vrlo zahtjevno, traži mnogo vremena, e, aktivaciju kapaciteta i dovodi do čitavog niza različitih pristupa na različitim mjestima za različite politike. I to me zapravo dovodi do pitanja što zapravo možemo učiniti kako bismo se uhvatili ukoštac sa tim izazovima i kako bismo osnažili teritorijalno upravljanje ako je to uistinu korisno za postizanje e, općih ciljeva. Da, mislim da se na kraju zapravo trebamo prisjetiti da teritorijalno upravljanje nije samo sebi svrhom. Dakle, naše je polazište potreba lokalne zajednice, regije ili tako dalje koje treba udovoljiti. I treba vidjeti može li teritorijalno upravljanje e, omogućiti efikasnije ili učinkovitije rješenje za tu potrebu. Dakle, cijelo vrijeme to moramo imati na umu, dakle da to nije svrha samoj sebi. Ako smatrate da je teritorijalno upravljanje prikladan pristup, onda analizom literature, različitih slučajeva i primjera diljem Europe možemo vidjeti da je potrebna nova kultura u javnom sektoru. Neke primjere možete pronaći i u našem radu. Zapravo se jednostavno radi o tome da sa um, i na usklađenost politika zapravo treba prijeći na usredotočenost na rezultate politika. Treba vam neka vrsta poduzetničkog duha da bi se stvari dogodile. Također treba imati na umu da je vrlo važan osjećaj um, vlasništva nad procesom kod pojedinaca. E, to je ono što će pokrenuti relevantne dionike e, i potrebna je ta podrška da biste to mogli učiniti. I na kraju, i tu zapravo govorimo o studiji koja je prošle godine objavljena, objavio je ESPON, imate ovdje naslovnicu te studije. Kako zagovarati e, teritorijalno upravljanje i oni zapravo u studiji e, navode pet glavnih e, točaka kako se može pozvati dionike na rad. Dakle, izuzetno je važno mobilizirati ih, biti u stanju prilagoditi se kontekstu. Treba imati na umu ne samo da ne postoji jedinstveno rješenje za sve, već da se i taj kontekst neprestano mijenja i da nam je potrebna prilagodba i fleksibilnost. Zatim, neprestano razmišljanje o, o učinku političkog procesa koji e, se temelji na fokusu na mjesto tih pet glavnih točaka zapravo nas vodi k višoj razini teritorijalnog upravljanja i upravo to je ono što se e, smatra relevantnim. Ovo nije bilo prekratko, kao što smo rekli da će biti, ja se nadam da nismo prekoračili 15 minuta, nastojali smo vam dati e, neku ideju o, ovoj temi, ne možemo vam dati cjelovitu sliku, ali nadam se da će vas barem potaknuti na raspravu i razmišljanje. Hvala, gotovo 15 minuta, ali da apsolutno ste dobro rekli, radi se o vrlo zanimljivom temelju za daljnju raspravu. A sada nastavljamo sa gospodinom Šumanom. Vaše izlaganje više, sustavi više razinskog upravljanja i reforme lokalnih vlasti. Da, točno. Prije svega hvala vam što ste me pozvali na ovu radionicu da vam predstavim e, naša istraživanja u OECD-u. I prvo što moram reći jest da je OECD e, organizacija koja ima nešto šire članstvo od Europske unije, tako da svaki puta kada moram slati podatke i statistiku, ti se podaci ne odnose e, samo na Europsku uniju, već i na zemlje, dakle na zemlje OECD-a, to su zemlje Amerike, Azije, Australije i tako dalje. Prije svega kad gledamo mm, subnacionalno upravljanje. Prva stvar koja nam pada na pamet jest da imamo jako puno subnacionalnih upravljanja. Imamo gotovo 140 tisuća subnacionalnih upravljanja i dvije se zemlje ističu. S jedne strane imamo SAD i s druge strane Francusku i jedna E, i druga zemlja imaju gotovo 40 tisuća podnacionalnih, e, subnacionalnog upravljanja. Dakle, to su velike zemlje, SAD e, ima više od 300 milijuna stanovnika, a u Francuskoj pak imamo ogroman broj općina. Gotovo jedna četvrtina svih općina mm, u OECD-u su zapravo u Francuskoj i imamo 134 općina u zemljama OECD-a. Imamo oko 5000 regija i oko 4000 mm, među razina, tijela među razine. Oni su dakle negdje između države i regije ili regije i općine. I ako detaljno analiziramo različite pristupe subnacionalnom upravljanju, vidimo sljedeće. Imamo zemlje podijeljene u dvije dimenzije. Prvo imamo poznatu razliku između e, saveznih i unitarnih država, a zatim zemlje možemo podijeliti ne samo po toj dimenziji, već i po e, različitim razinama subnacionalnog upravljanja. I u OECD-u imamo zemlje koje imaju e, jednu razinu subnacionalnog upravljanja, i to su uglavnom onda općine. Najčešći slučaj su e, dvije razine subnacionalnog upravljanja, to su dakle regije, dakle ta viša razina i općine, te zatim nekoliko e, zemalja koje imaju zapravo tri razine subnacionalnog upravljanja, dakle dakle e, državu, regiju, zatim međurazinu i općinu na najnižoj razini. I kada gledamo te zemlje vidimo da postoji jasan trend. Što je zemlja veća, naravno više je i e, subnacionalnih razina upravljanja. To je ono što zapravo održava ono što je rečeno u e, jednoj, u prethodnoj prezentaciji, dakle nije moguće imati jedno rješenje za sve. Zato što stvarno se treba pogledati na koji način zemlja funkcionira i treba pronaći odgovarajući sustav subnacionalnog upravljanja koji će toj zemlji odgovarati. To vidimo i kad pogledamo kako izgleda prvi, prva razina upravljanja. I kad pogledamo na dakle, prosječnu e, zemljopisnu veličinu i e, prosječan broj e, stanovništva. I ono što vidimo je da postoje velike razlike. Imamo zemlje poput Švicarske, Mađarske ili Češke u kojem e, regija ima oko nekoliko tisuća kvadratnih kilometara, te nekoliko stotina tisuća stanovnika, a zatim imamo jako puno zemalja koje uopće nisu na ovom grafikanu, recimo zemlje poput SAD-a, gdje u kojoj jedna država ima nekoliko stotina tisuća četvornih kilometara i nekoliko milijuna stanovnika. Isto vrijedi i za Njemačku. Tu je dakle, tu jedna razina Dakle, podnacionalnog upravljanja može brojati i do 5 milijuna stanovnika. Uh, Naravno, nismo samo zainteresirani na način na koji funkcioniraju subnacionalne e, razine, već nas zanima što one i čine. I posebice nas zanima koliko su moćne. Jedna od važnih mjera u tom smislu je visina javne potrošnje, dakle koliko zapravo troše subnacionalne e, uprave. I ono što vidimo na ovom grafikonu, dakle tu imamo potrošnju e, subnacionalne upravljanje e, kao postotak ukupnog, ukupne potrošnje i kao postotak BDP-a. I tu vidite ogromne razlike. Imamo na primjer Dansku gdje 60% javne potrošnje se vrši na subnacionalnim e, razinama, a nakon toga imamo zemlje poput Grčke, Čile, Novog Zelanda, gdje taj iznos iznosi tek oko 10%. That's but To ne bih uh, sada komentirao. It's, it's one measure of, of uh, the, the uh, power and the responsibility. Dakle, to je samo jedna od mjera, dakle koliku moć, kolike odgovornosti imaju uh, su nacionalna uh, razine upravljanja. No naravno to nije jedina mjera, zato što također je važno koliko te razine troše, ali isto tako koliko autonomije imaju o odlučivanju o svojoj potrošnji. E sada na ovoj sljedećoj tablici vidimo, imamo dakle Dansku, Švedsku i Finsku te zemlje imaju ogroman udio potrošnje koje e, se dakle vrši na razini subnacionalnog, e, na subnacionalnoj razini. Ali u principu te iste zemlje imaju vrlo malo, e, zapravo te iste razine u tim zemljama imaju vrlo malo autonomije. One imaju zadatke koje moraju ispuniti, to čine time što troše novac, ali zapravo nemaju e, mogućnost same donositi odluka o tome kako će ta sredstva potrošiti. Tako da eto to treba imati na e, umu kada gledamo ovakve e, grafikone. Do sada sam uglavnom govorio o regijama i o državama, a sada bih nešto rekao o općinama. I tu bih se koncentrirao na na gradska područja. E, I tu je jako važno kako je općinsko, e, općinska vlada strukturirana. Kada gledamo gradska područja, to su područja koja su e, vrlo usko povezana, kad je riječ o funkcionalnim poveznicama i svi mi koji živimo u gradskim središtima Znamo da živimo na jednoj strani grada, radimo na drugom strani grada, idemo u kupovinu ili posjećujemo prijatelje, pak na nekoj trećoj strani. Na isti način i tvrtke koje posluju u gradskim središtima također posluju na cijelom gradskom središtu. Ali ono što vrijedi za gotovo sve zemlje OECD-a jest da ti funkcionalni odnosi gotovo nikada nisu odraženi u institucionalnom ustroju e, općina. Gradska središta su uglavnom sačinjena od velikog broja neovisnih općina. I ovdje vidite da broj općina na stotinu tisuća stanovnika, to je dakle ono što imamo u gradskim središtima uglavnom, i kada pomislimo o tipičnom gradskom središtu od otprilike recimo stotinu tisuća stanovnika, vidite da imamo mnogo takvih središta i u zemljama OECD-a i u Europskoj uniji koje onda imaju e, na stotine zasebnih općina. To naravno onda stvara određene probleme zato što je iznimno važno da se politike koordiniraju među različitim općinama. Naprimjer imamo politike e, transporta, te se politike moraju iskoordinirati između različitih općina, zatim e, prostorno planiranje, zatim javne usluge, ako će biti učinkovite, moraju biti i tekako dobro iskoordinirane i naravno ako će biti što jeftinije. I ne iznenađuje da kad imamo na nekoliko desetaka ili čak stotina općina da to onda stvara određene probleme, probleme i izazove. I ti problemi koji onda rezultiraju koji proizlazi iz činjenice da administrativna struktura um, grada ne odgovara uh, funkcionalnoj strukturi grada. Eto, ti su problemi zapravo pokrenuli čitav niz uh, reformi koje smo vidjeli u proteklih nekoliko godina i to posebice na razinama gradova. Uh, u gotovo svim zemljama OECD-a mm, se nastoji provesti reformu sustava upravljanja ne bi li se stvorili sustavi upravljanja koji će bolje koordinirati politike u gradskim središtima. Neke su zemlje e, provele najradikalnije poteze poput jednostavnog spajanja općina, a kod drugih smo pak vidjeli da su pokušali stvoriti nekakvu gradsku vlast. To bi bile dakle kao nekakve krovne organizacije koje su iznad općina i čiji je zadatak koordinirati e, politike različitih općina. I to je pristup koji se pokazao e, prilično uspješnim i mislim da imamo dobre dokaze da je to uspješan pristup to je vjerojatno najbliže rješenje onom, dakle, jednom rješenju za sve. Dakle, da se bolje uskladi administrativno upravljanje sa funkcionalnim a, teritorijem. Vidjeli smo da to postaje sve bitnije u zemljama OECD-a i to u proteklih nekoliko godina ili u proteklih 15 godina. I u principu se ovo rješenje, to je svoj pristup, se pokazao dosta uspješnim i obećavajućim. E, na tu temu imamo i nekoliko publikacija ako ste zainteresirani i eto toliko od mene i naravno mm, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam. A sada prelazimo, sa, e, mm, prelazimo na gospodina Renea van der Leka. On će nam održati predavanje o teritorijalnom upravljanju u Flandriji. Hvala vam. Hvala vam što ste me pozvali. Mislim da je ovo odlična prilika Dakle, da definiramo vezu između europske kohezijske politike i regionalnih praksi. Zato što smatram da je jako bitno da politike budu učinkovitije na svim razinama. Dopustite mi da vam najprije predstavim nekoliko ključnih podataka o e, projektu Sjeverni rubo Brisela, o kojem ću vam nešto e, više reći. Prije svega, Projekt se e, rodio iz e, pripremne ideje za naš novi e, plan prostornog razvoja. Morali smo testirati mnoge nove ideje i nove pristupe u donošenju politika. o tome smo razmišljali i bilo nam je potrebno jedno testno područje. Tako da smo odlučili iskoristiti jednu, jedno od naših naj prometnijih područja, to je dakle taj sjeverni rupa Brisela, riječ je o vrlo složenom području i tu smo e, iskušali te pristupe. Mislili smo ako ti naši pristupi ideje mogu tamo funkcionirati, onda bi sigurno mogli biti dobri i za ostatak regije. Pripreme za projekt su počele još u 2012. No to je malo potrajalo i službeno pokretanje projekta smo imali u kolovozu 2013. To je zbog toga što smo željeli e, riješiti sve formalne e, postupke. Dakle, kad, kad kažem formalno pokretanje, to znači da smo imali e, voditelja projekta i predviđeni proračun za taj projekt. Još jedna važna stvar za ovaj projekt, budući da se nalazi na graničnom području, dakle sa glavnim gradom Brisela. Briselom um, sklopili smo e, sporazum i dakle sa upravom u Briselu i sa upravom um, Flandrije. Definirali smo neke ciljeve koji su osnovni, ali vrlo bitni. Prvi cilj projekta je izgraditi zajednički e, okvir za razvoj regije, dugoročni okvir, ali rekli smo nećemo e, čekati, već smo samo prihvatili da u ovom području e, je već veliki broj projekata već bio e, započet. I u tom razdoblju smo željeli povezati projekte koji su se već provodili i treći cilj je bio da se integrirana teritorijalna ulaganja koriste kao poluga i to ću vam malo kasnije objasniti što to zapravo znači. Dakle, koncentriramo se najprije na sadržaj projekta. To je dakle bio prvi korak za projekt. Najprije smo željeli definirati e, ciljeve koje se temelje na mjestu, počevši od općih ciljeva koje smo e, definirali u našem planu za prostorni razvoj. To je značilo da opći ciljevi Dakle, o njima smo raspravljali u skupinama dionika kako bismo imali, e, kako bismo definirali pristup koji se temelje na mjestu i prioritete koje se temelje na mjestu. Željeli smo e, iskoristiti demografski rast kako bismo stvorili nove sadržaje i ponovno iskoristili napuštene prostore. Zatim smo htjeli smanjiti korištenje e, prirodnih resursa i to posebice e, zemljišta, zato što to je problem u našoj regiji. Zatim smo željeli unaprijediti životne uvjete i to posebice u veze sa zdravljem i to najviše zbog e, prometa i prometnih gužvi na obilaznici oko Brisela. To je jedan od velikih izazova te zatim povećati socijalnu koheziju i omogućiti građanima različite sadržaje. Isto tako željeli smo imati otporne gospodarske strukture i dovesti nove gospodarske djelatnosti. Of course, it's uh, one back, one back. Of course, this is... Uh, Uh, the, the northern French is not an... Sjeverni rub Brisela nije nimalo jednostavno područje i već smo definirali neka e, načela teritorijalnog upravljanja u procesu razvoja. Imali smo ideju da trebamo imati dakle zajedničke vizije, ali s druge strane da se moramo koncentrirati i na promjene u teritoriju. No, kako to učiniti? Mi smo dugo radili na e, ideji subsidijarnosti, ali u stvarnosti smo otkrili da subsidijarnost kako se nekada definirala više ne funkcionira. Danas različite razine upravljanja rade unutar mreže zajedno sa poduzetništvom, privatnim sektorom, sa institutima i teritorijalni razvoj je mnogo kompliciranija tema koja se ne može svesti samo na upravljanje. To znači da smo morali naučiti prihvatiti razlike u mišljenjima i da moramo ići dakle od zajedničke vizije i razvijati zajedno izogovarane programe. To isto znači da hjerarhija se mora reinterpretirati u našoj regiji i to znači da se moramo koncentrirati na pronalazak konsensusa, ali i da moramo koristiti načelo da jedan e, protivnik ne može blokirati cijelu priču. Tako da to može biti više razina upravljanja, ali može biti i niža razina upravljanja u kojoj e, zapravo više razina nije tako, a blokira. Ako pogledamo taj sjeverni rub Brisela, vidjeli smo da 17 projekata se već provodi Aha, 30 je različitih pokretača tih projekata, zatim imamo jako puno e, razina upravljanja, tu je dakle savezna razina. Oni su, e, imaju jako puno posla sa recimo aerodromom, sa zračnom lugom. Zatim imamo dvije e, samostalne regije, to, su, to je njihova granica i to samo komplicira stvar. To su regije koje su se natječu, to su regije koje imaju različite kulture, a tu su i jezične napetosti. Zatim tu je jedna provincija, te oko 20 e, općina. I naravno teritorije ne čine e, e, upravne razine, već dakle dionici, poduzetnici, građani i svi oni imaju različite interese, a mi ih moramo sve okupiti. To je bila startna točka našeg projekta. Tako da, što smo učinili? Dakle, pripremili smo mm, pristup teritorijalnog upravljanja na tom području koji se temeljio na tri e, načela. Prvo je načelo suradnja. To sam vam već rekao, da smo počeli dakle sa osnovnim e, sporazumom u eto tom prekograničnom kontekstu sa regijom Brisel. To je se pokazalo kao dobra polazišna točka za pozivanje i ostalih e, dionika koji su aktivni u ovom području i na taj smo način stvorili mrežu ili platformu dionika i osigurali da se dionici mogu sastati u različitim e, radnim skupinama. Drugo načelo teritorijalnog upravljanja je da smo željeli dakle da to se temelji na istraživanju i teritorijalnom planiranju. To znači da smo okupili projekte, projektne ideje, e, razgovarali o stvarnostima na terenu i na kraju smo to vizualizirali i mapirali kako bismo vidjeli kakve bi mogle biti poveznice između različitih e, projekata. Na taj smo način htjeli izbjeći moguće konflikte i stvoriti sinergije. I treći dio to je treće načelo, je bilo uključivanje građana i korisnika. Ne prilazimo im samo zato što dakle, imaju nešto u ovom području, već i zbog toga što imaju jako puno informacija. To su ljudi koji tamo žive, koji tamo rade i oni su ti koji najbolje znaju teritorije, mnogo bolje od bilo kojeg javnog službenika. E, na malom pravi kutniku u lijevom vidite tu je dakle stvorili smo e, Google kartu i pozvali smo građane da identificiraju e, i kvalitete i izazove ovog područja i dobili smo oko tisuću ideja svakodnevnih korisnika tog područja i građana koji tu žive i rade. Oni su nam identificirali što oni, na koji način oni vide svoj teritorij u svakodnevnom životu. Naravno, koristili smo i klasičnije alate poput e, web stranica i tako dalje, ali to naravno svi već znate. I na kraju dopustite da to povežem sa kohezijskom politikom. Ako ću biti iskren, mislim da teritorijalna razvojna politika i regionalna i kohezijska politika imaju još uvijek vrlo težak odnos. Pokušali smo iskoristiti integrirane teritorijalna ulaganja kao polugu za integrirane e, projekte, pokušali smo to iskoristiti kao polugu kada vidimo da različiti projekti da kada, dakle, tim, kada se ti projekti poklampaju da, im, da im dobro dođe barem malo e, dodatne pomoći. Imali smo čak i jedan e, sporazum na administrativnoj razini kako bi to profunkcioniralo za ovo područje. No sredstva E, iz Europske unije, dakle financiranje iz Europske unije se još uvijek e, je vrlo politički. Um, politički se donose odluke, a ne usredotočuju se na rezultate i ono što smo otkrili jest da cijela ideja integriranog teritorijalnog ulaganja se zapravo svodi na redistribuciju ulaganja u regiji, a to je e, vrlo teško riješiti između različitih e, regija na našem teritoriju. I na kraju dana vidjeli smo da svaki teritorij želi dobiti e, svoj dio e, tog financijskog kolača. Tako da ono što sam ja naučio iz naših lekcija u ove protekle tri godine je sljedeće. Financiranje kad je riječ o teritorijalnom razvoju Najprije treba shvatiti da regije i regionalne uprave već jako, toga, već jako puno toga čine i same. Mi smo započeli svojim projektom i radimo doista sve što možemo. A što onda može biti dodana vrijednost e, europskih e, sredstava? Podržavanjem projekata koji su malo drugačiji od uobičajenih Mislim da to mogu biti projekti koji podržavaju e, čitav niz e, ciljeva europskih politika i mislim da e, sredstva Europske unije mogu donijeti dodanu vrijednost Tako da, eto, to je moje iskustvo i eto neki savjeti od mene. Hvala vam. Hvala vam na vrlo iskrenom izlaganju. A sada kolege, red je na vama. E, želi li se netko javiti za e, riječ, postaviti pitanje? Hvala lijepa što ste došli na našu radionicu. E, mi smo upravo počeli u EKR-u sa našim izvješćem. E, na tome ćemo raditi uskoro. I to na obuhvatan način. E, vrlo je dobro što ste ovdje s nama, što i dobivamo ove informacije od vas. Pokušao sam nekako spojiti ova izlaganja ako gledamo dodanu vrijednost e, europskih poticaja, s jedne strane imate e, flamanskog predstavnika e, koji kaže da mm, treba to tražiti da to je vrlo teško naći. Ako je to teško, zašto onda to poticati? S jedne strane vidimo ovu praksu. E, pokretačka snaga je, su teritoriji. Prva istraživanja pokazuju neke kritičke točke. Tematska koncentracija je e, odgovorna. Tematska koncentracija je upravo onaj odgovor koji trebamo ne dajemo omotnice regijama pa da onda rade što god hoće s time. Moramo tražiti rezultate u zajedničkim projektima. Ti projekti moraju stvarati radna mjesta i rast. Radi se naravno o boljem upravljanju, ali nije to samo europska specijalnost. E, Parlament će naravno napraviti izbor e, od ovoga e, što smo čuli i donijeti vlastite politike. E, imamo zanimljivih stvari ovdje. Rekli ste da nemamo dobru analizu kohezijske politike. Može li, mo li nešto reći o tome? Možda ste to i vi vidjeli. Predsjednik je na predsjednica je na sastanku dala uvod. E, odbor regija e, naravno prati teritorijalni pristup i sada će doći izvješće e, odbora regija. Jasno je da ono što vidimo kao provedbu politika, vidimo tu ponovnu nacionalizaciju politike. Ako kažete, u ovom izvješću kažete, to je zbog europskog semestra. To je nacionalna stvar. E, Europa 2020. je nacionalna stvar ako e, imamo izvješće e, gospodina Ruasa, tu još uvijek vjerujemo u regionalnu dimenziju. E, teritorijalna kohezija, kakva je budućnost? Vi ste, da li je to teško, komplicirano, dodana vrijednost, ima, ima li dodane vrijednosti? Pređemo na tematsku koncentraciju. A brojke, vidjeli smo od OECD-a, E, cijelu knjižnicu raznih situacija. Također ste rekli neke zemlje na ekstremnoj desnici imamo 10% novca se e, e, troši u regijama od strane regija. Možete li reći da jače uključene i većeg dijela proračuna bolje teritorijalno integrirana politika donosi bolje rezultate na području stvaranja radnih mjesta i rasta. Ali ako to nije slučaj, onda će e, u sljedećih 20 godina e, situacija ostati statičnom. Decentralizirana upravljanje kao u Njemačkoj, evo, tu to treba proučiti. Postavio sam neka pitanja. E, hvala gospodine Van Nisteroj, e, dobit ćemo odgovore od vas, ali ćemo prvo postaviti sva pitanja pa ćete onda odgovarati. E, gospodin Eterić želi riječ. Hvala lijepa. Imam specifična pitanja. Imali smo niz prezentacija o teritorijalnom upravljanju, koheziji, E, zanima me e, područje srednje Engleske, West Midlands, ja ih predstavljam. E, tu imamo kombiniranu nevlasti za cijelu tu srednju Edlands, midland Mid England. Da li takva kombinirane vlasti tu imamo sedam eh, gradskih vijeća, uključena su i tri grada. Što bi bio sljedeći eh, korak prema eh, europskoj koheziji i teritorijalnom upravljanju? Međutim, unutar, to, unutar toga, bilo bi, da li bi bilo moguće za sedam vijeća da izađu iz tog sustava? Ja bih htio e, dobiti e, informacije od vas koje radite na, na terenu, koji radite s tom kohezijskom politikom na terenu. Da li u ovom kombiniranoj i spojenim vlastitama postoji način izlaska iz sustava? E, smatrate li takav sustav kao što mi imamo u West Midlands, da li to e, smatrate dobrim primjerom teritorijalnog upravljanja? Gospodin Zeller ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. U prvom redu hvala stručnjacima na izlaganjima i na tome što su nam pokazali šaroliku sliku onoga što imamo u Europi e, na području upravljanja E, i na, mm, u smislu političkih e, struktura. To je vrlo šarolika slika, mm, imamo mnogo različitih sustava. Kada sam radio u komunalnoj politici, e, tu mi iskustvo pokazuje da građani postaju aktivni kada su problemi opipljivi i pred njihovim vratima. Onda počinje politika. E, što onda više imamo na više strukture vlasti, to stvari postaju složenije, a time i, e, i teže. E, time je teže motivirati pojedine, pojedine, pojedince. Na europskoj razini su stvari još složenije i netransparentnije i stoga je regionalna politika, e, e, izmišljena kohezijska politika e, kako bismo to preokrenuli i kako bismo europsku politiku doveli bliže građanima. Kako bi onda sa potporom i financijskom potporom Europske unije u regiji i na nižim razinama da mogu realizirati stvari koje inače ne mogu napraviti e, vlastitim sredstvima. Ako govorim o e, istočno-njemačkim područjima, istočnom Berlinu, za razliku od zapadnog dijela e, Berlina, tu tu smo u posljednjih 15 godina imali e, vrlo dobrih rezultata u suradnji različitih tijela. E, e, u novom periodu poticaja vidimo sljedeće. U posljednjih 14 dana sam imao savjetovanja s ljudima koji su vrlo aktivni u regionalnoj kohezijskoj politici i tu e, koji onda e, predstavljaju e, savezne države Njemačke. Oni su most između evropske razine komisije i aktera na terenu u gradovima i općinama. Sada čujem da kohezijska politika u međuvremenu kao regionalna politika za one koji trebaju provesti da je ona provedima. Govorimo o pojednostavljenju uprave, a sada su e, stvari za regije i međurazune tako netransparentne i imaju toliko odgovornosti da e, akteri na terenu predaju oružje i kažu ne možemo dalje. Da li je to namjerno? Postavljam pitanje, je li to namjerno? E, gdje e, e, leži razlog tome? Ako želimo, ako ne možemo kohezijsku politiku tjerati kao regionalnu politiku, a ako su onda države odgovorne za te regionalne fondove, za, koje onda koriste za vlastitu politiku, onda smo ovoj kohezijskoj politici oteli dušu. Što se tiče tematske koncentracije, e, dragi Lambert, tu e, ti se protivim izričito. naravno, trebamo tematsku koncentraciju, sredstva treba koristiti e, smisleno, ne koristiti ih za poljevanje livada. moji partneri u razgovorima kažu, komisija daje regijama i e, ljudima koji e, rade sa e, operativnim programima ono što žele vidjeti, a ne ono što bi te regije trebale i što bi bilo smisleno. U raspravi o uredbama prije zaključivanja smo imali molbu iz regija da se proširi katalog tema. a on, a, a, e, komisija međutim nije to uzela u obzir. Ona određuje što je važno za regije i njihove ciljeve. Što se tiče gradova, e, e, mjesta gdje su spojena, spojene regionalne upravne jedinice, gdje se E, onda provode i europski projekti. Oni njih obasipaju e, vrlo detaljnim i e, propisima i zahtjevima. Tu se radi i o suzbijanju korupcije. Tu su ti projekti tako detaljirani, detaljno razrađeni da korupcija uopće ne dolazi u obzir. Dakle, o, ovi e, propisi naši e, moraju uzeti u obzir različitost europskih regija, tu šarolikost e, na terenu sredstva kohezijske politike moraju snažiti regije i moraju njima dati sredstva u ruke kako bi došli do rješenja koja su smislena za njih. A ne smijemo imati metode koje su upravo opisane koje bi ih mogle e, uništiti. Tako da onda ljudi na terenu predaju oružje, e, bace ručnik u ring i neće e, dalje sudjelovati. E, I neće više govoriti o Europi 2020. Nadam se da to nije namjera mjera uh, kojima sada govorimo o uh, kohezijskoj politici i subregionalnoj politici. Hvala. Hvala lijepa, e, gospođa Vana. Hvala lijepa. I ja bih se zahvalila svim predavačima za njihove e, vrlo dobre informacije. E, to je prva radionica ovdje, ove vrste u našem odboru. Mislim je da je to e, dobar način da se udubimo u ovu temu. Ova studija o teritorijalnom upravljanju je bila vrlo važna. Mm. Imam dva kratka pitanja. Prvo pitanje se tiče e, prvih dvaju izlagatelja E, vrlo često ste naglasili e, da nema jednog recepta za sve, rješenja za sve, ali ipak ste onda e, nabrojili neke faktore uspjeha ili primjere dobre prakse. Možete li nam reći kriterije za to? Drugo, empowerment, eh, to je snaženje regionalnih aktera. O tome smo dosta čuli. Mm, eh, gospodin eh, Van der Lek je o tome govorio. O ovoj analizi rekao je da se sredstva daju više politički, na političkoj osnovi, a ne zasnivaju se na sadržaju. E, dakle nemamo tematske ciljeve, ciljeve zaštite, e, klimatske zaštite, boljeg razvoja i tako dalje. Imate li kakove preporuke za poboljšanje, naročito na lokalnoj i regionalnoj e, razini? Što bi tu mogao napraviti parlament? Izražavam se malo ovako nejasno možda tražim njemački izraz e, za empowerment, znanje i dobra e, provedba. E, kako možemo prenijeti znanje kako možemo prenijeti znanje lokalnih zajednica. Hvala lijepa. Gospodin Bogović ima riječ. Izvolite. E, hvala lijepa na izlaganjima i na raspravi. Mislim da je to vrlo važno i ja i tu imam iskustva. Bio sam načelnik e, jedne općine, a sada sam u zastupnik u Europskom parlamentu. Imam iskustva sa lokalnom samoupravom. Uvijek polazim od stanovišta da dobra organizacija samouprave odlučuje o organizaciji države. E, prezentacije su bile vrlo zanimljive. Mm, mm, tu imamo mm, nekoliko stvari koje upadaju u oči. E, veličina raznih e, općina i zajednicama. Tu imamo velikih varijacija velikih, veliku šarolikost. E, regije su različite veličine, a i njihova je razvijenost različitost. Na petom slajdu e, imamo prikaz državama po načelu subsidijarnosti se radi o tome da se delegira odgovornost na najnižu razinu. te su države najuspješnije koje to rade. U prvoj prezentaciji se govorilo o funkcionalnoj međuovisnosti. Tu možemo raspravati o tome e, koliko e, e, se država može miješati u regionalnu politiku, u lokalnu politiku. Često nalazimo kontaktne točke E, bez obzira na formalnu organizaciju državu, važno je e, vidjeti organizaciju projekata. Tome treba posvetiti veliku pažnju. Ovdje sada dolazimo na područje kohezijske politike. Tu imamo e, veliku raznolikost u organizaciji. Vrlo je teško u jednoj e, statističkoj e, regiji povezati projekte. Mislim da to treba biti jedno od težišta s kojim se moramo zaista ozbiljno pozabaviti. Ne samo formom, već i sadržajem i e, povezanošću tome treba posvetiti pažnju u oblikovanju kohezijske politike za e, sljedećih nekoliko godina. To može biti pokretačka snaga svega jer e, ljudi moraju surađivati u projektima i vidjeti e, prednosti projekta. To, to je vrlo važno za razvoj Europe. Gospodin Van Minterbug ima riječ. Biti ću kratak jer nemamo mnogo vremena. Prvo jedno kratko pitanje o teritorijalnom upravljanju. To po meni nije e, samo po sebi svrha. E, kako to može doprinijeti e, strategiji Europa 2020. stvaranju radnih mjesta i rastu. Drugo pitanje. E, u ovom izvještaju e, ne vidim ništa o strategiji e, pametno, pametne specijalizacije. Kakve vještine trebamo na, na toj razini? Vještini onih koji vladaju. Kakve su tu i inovacijske strategije? Hvala lijepa, hvala na, tom, na ovom pitanju. To je e, dio mog pitanja. E, e, nastavat ćemo on, ovu raspravu i između nas dvoje. Ja sam e, veliki zagovornik teritorijalne dimenzije kohezijske politike jer stvarno vjerujem da teritorijalni pristup jeste onaj pristup koji nam daje rezultate koji su bliski građanima Europe. S druge strane imaju drugu viziju, viziju nacionalizacije što je spomenuto u većini programa. Hvala na izlaganjima, a sada imate evo niz pitanja, ima li još pitanja? Ne, nema. Volimo mm, e, sada odgovore. Izvolite. Hvala lijepa na ovom nizu zanimljivim pitanjima nizu zanimljivih pitanja. Počet ću ja, onda ću daći riječ Sabine. Ono što je rekao gospodin Van treba nam biti jasno. S jedne strane, kad govorimo o razini projekta, kad govorimo o Flandriji, imate e, projekt E, upravljanje tim projekta, e, e, upravljanje projektom je vrlo složeno. Zato je potrebna velika vještina. Ono što smo mi istraživali je razina a, politike, onaj sveobuhvatni okvir. Nismo gledali svijet projekata. To bi onda pojasnilo neka od ovih pitanja. Ako gledamo na e, to kako se mijenja politički e, okvir, kako promjene vode više većem stupnju teritorijalnom upravljanju i e, građanskoj inicijativi. Imali smo i unutarnje diskusije o tematskoj orijentaciji i ako gledamo samo iz perspektive teritorijalnog upravljanja, onda se e, sužava broj dionika. Prema tome tu imamo e, suprotnost u ciljevima, e, a zovisi o tome što tražite. Mi tražimo ono, ono aspekt teritorijalnog upravljanja. Pitanje je što su politički prioriteti. Onda ćete dati više težinu ovome ili onome. Onda pitanje Europe 2020. Tu nemamo jako, jaku teritorijalnu dimenziju ili dimenziju teritorijalnog upravljanja. To nije elaborirano, ali u provedbi se jako oslanja na provedbu na terenu. I to je e, slaba točka do, do, dokumenta. Dakle, e, vlasništvo mora doći na lokalnu razinu kako bi došlo do dobre provedbe. Europa 2020. E, u kontrakstu ove vizije. Mislim da tu taj dokument mora obuhvatiti i ove dimenzije. Ne znam kako bismo to riješili, nema vam neki e, plan za to. E, mi moramo naravno uključiti lokalne dionike i to mnogo snažnije u razradi ovih e, dokumenata kako bismo dobili više teritorijalne dimenzije u razradi. A to a to onda naravno pomaže u providbi kasnije. S te strane smo e, gledali stvari i sa aspekta teritorijalnog upravljanja. A onda se druge stran, e, stvari mogu raspravljati iz raz, drugih e, kutova gledanja. Moramo vidjeti što je važnije. Bilo je i pitanje o, za, o West Midlands u, e, u Engleskoj. Mm, ove regionalne vlasti e, moram priznati da vrlo ma, malo znam o tom dijelu Engleske, Engleske o West Midlands. Ja bih počeo od toga da kažem o što je rekao kolega iz OECD-a funkcionalne jedinice. Koji su tu izazovi? Koje su tu vizije? E, e, e, kako se tu možemo spajati općene? Kako bismo na najbolji način rješavali potrebe regije? Mm, ako potrebe imaju drugu geografsku dimenziju, onda je to druga stvar. Mm, dakle, trebamo početi od razvojnih e, potreba. Koji, koji scenarij daje najbolje uvjete za to? A onda imamo niz rasprava o tome koliko trebamo to formalizirati ili ostaviti neformalnim. I od ECD-a smo čuli da e, suradnja na e, nivou, na gradskom nivou je jako važna. Još jedna stvar, najbolje prakse i kriteriji uspješnosti. Mislim da tu imamo mnogo zanimljivih i dobrih praksi. Ne, ne, ne volim riječ best practice, najbolja praksa. Ako govorimo općenito o upravljanju, da li se ono zasniva na e, razvojnim potrebama? To je preduvjet za uspjeh. A jesu li uključeni relevantni dionici? I to je također važno. Sve to treba uzeti u obzir u razredi planova. E, padaju mi na pamet dva primjera e, mm, iz regije e, zbog snage lokalne razine, zbog rješavanja problema moramo ići na regionalnu razinu. Ne možemo raditi u izolaciji. Regionalna razina je e, e, vrlo slaba u svojim ovlastima. Mm, e, ka, e, u Štokholmu imamo smo tu je došlo do dijaloga između dionika E, razni sektori, raznih sektora i njihovi dionici su se našli i počeli razgovarati. E, našli su razna rješenja za regiju. Oni pozvani su svi dionici o, o, kako bi se e, spoznalo koje su tu interakcije. E, ljudi na, na početku nisu shvaćali ozbiljno, ali e, s vremenom su shvatili, e, vidite, pa mi tu učimo od, e, i išli su od nacionalne razine na sve niže razine pa do lokalne razine. Na kraju je bilo jasno da su e, neki prioriteti zaboravljeni, onda su ti prioriteti opet uključeni. Tako se stvara platforma na kojoj se slobodno razgovara bez one e, uobičajene borbe za vlast. Još jedan primjer, e, jedan primjer koji je jako u Temišvaru u Rumunjskoj E, tamo nema jake tradicije upravljanja. Tu smo imali problem imigranata koji su do, dolazili iz, u Temišvar iz država koje nisu članice Europske unije. E, tu je bio skoro nerješiv problem. Jedna nevladina organizacija je godinama stalno pokušavala E, okupiti relevantne dionike kako bi se našla e, neka solucija za bolji život ovih imigranata. Kako im pružiti obrazovanje, radna mjesta i tako dalje. Sve ono što trebaju. E, ljudi iz te nevladine organizacije su bili tako uspješni. Mm, mm, oni su stvarali takve strukture, strukture koje su onda E, kopirane u drugim dijelovima e, Rumunjske i konačno usvojena i na nacionalnoj razini. Tako bi e, detalji pokazuju da kako se mogu riješiti vrlo složeni problemi kada uključimo dionike. To nam pokazuje da moramo prilagoditi stvari kontekstu. Ne možemo e, Štokholm e, prenijeti u Rumunjsku. A to nas naravno onda vodi do ovog pitanja ovlašćivanja. Kako uistinu u ljudima izazvati taj osjećaj vlasništva kako bi odradili što treba. Niti u jednom od primjera koje sam proučavao nisam vidio nikakav e, poseban pokretač e, ili okidač koji bi ljude potaknuo na djelovanje. Radi se samo o tome da trebate smanjiti broj prepreka. Ako vi e, ne možete ući u zgradu kroz vrata, kao što rekla jedna gospođa u Rumunjskoj, onda pokušajte kroz prozor. Zapravo se jednostavno radi o tome da ljudi ako smatraju da nešto treba promijeniti ne odustaju i trebalo bi zapravo smanjiti prepreke. Ista stvar je bila u Štokholmu. E, na početku kad se krenulo s tom pričom, svi su smatrali da je to glupost, svi su se smijali, haha, baš glupo, ali malo pomalo to se jednostavno preokrenulo u vrlo zahtjevan strukturni fond. Dakle, meni se čini da nema nekakvog konkretnog okidača. Dobra organizacija na lokalnoj i regionalnoj razini u velikoj mjeri ovisi o nacionalnom kontekstu. To je uglavnom točno, međutim, vrlo je važno da e, upravljanje e, ne bude e, proces koji je isključivo vezan uz javni sektor, također se mora oslanjati u velikoj mjeri na privatni sektor. I kada dođemo do pitanja pametne specijalizacije, o tome nismo govorili u ovom izvješću, ali o tome se vodi vrlo živa rasprava. Naime, imamo prilike vidjeti veliki broj strategija pametne specijalizacije, E, koje su zapravo samo kopirane e, iz jednog teritorija u drugi. Međutim, morate primijetiti da one koje su zaista jako dobre su zapravo specifične za jedno određeno mjesto. Dakle, glavni predovjet za inovaciju jest e, da uistinu budete fokusirani i uistinu možete ostvariti pomake tamo gdje imate relevantne dionike koji su angažirani. Važno je početi od E, nečega što imate. Ne možete imati pristup, a ah, ove su teme sad moderne pa ćemo se time baviti. Imamo talijanski primjer gdje su se ljudi zapravo vratili e, poljoprivredi u ruralnom području. To samo po sebi nije pametna specijalizacija, ali su se u toj mjeri specijalizirali u određenom poljoprivrednom području da su oni postali zapravo vodećim igračem u jednom dijelu poljoprivredne grane. Dakle, specifičnost mjesta vjerojatno je zapravo dobar početak da se pronađe pametna specijalizacija. Evo toliko od mene i možda bi Sabine mogla odgovoriti na preostala pitanja. To mogu pokušati. Mislim da je ovaj odgovor već bio prilično sveobuhvatan, obuhvatio je veći broj pitanja. Ja ću samo dopuniti neke manje e, detalje koji su mi pali e, na pamet. Što se tiče tematske koncentracije, da, razgovarali smo o tome. Nije to loša stvar. Kao što je rekao gospodin Zeller, ako to znači da se sredstva koncentriraju na teme koje su u skladu sa potrebama teritorijima, onda je to mnogo smislenije nego jednostavno reći morate odraditi ovo, ovo, ovo i ovo. Dakle, radi se samo o različitim pristupima tematskoj koncentraciji, barem ja to tako vidim. Kad ste postavili pitanje vezano uz saveznu organizaciju i rezultat. Kad slijedimo pravilo subsidijarnosti, to nije zato jer je to zgodno, već zato što postoji stvarna logika iza toga. I vrlo je važno da se odrade stvari i pomogne ljudima tamo gdje je to najprikladnije. Međutim, to ne znači nužno da je federalna organizacija uvijek najbolja organizacija, niti da je najbolje stvari činiti na lokalnoj razini. Trebamo različite pristupe za različite politike. Naravno, subsidijarnost funkcionira samo kada imate dovoljne kapacitete da se bavite pitanjem na određenoj razini. Dakle, lokalno nije uvijek dobro ako ne postoje kapaciteti. Ne radi se samo o institucijama, radi se i o financijskim sredstvima, radi se o organizaciji. Radi se o čitavom nizu različitih aspekata koji su pritom važni. Ključni pokazatelji uspjeha ili ključni čimbenici uspjeha. Pa e, već je spomenuto tijekom izlaganja da kada se radi o vodstvu i o različitim aspektima institucionalnog i administrativnog ustroja, odnosno kapaciteta, to je jedna od stvari mislim da smo u studiji e, u kojoj smo se bavili e, kao potpori strategije Europa 2020. a bavila se više razinskom upravljanjem, e, postoji čitav niz tih čimbenika, ne padaju mi ovog trena na pamet, ali studija je objavljena pa se može potražiti. Što se tiče ovlašćivanja na lokalnoj razini, ja bih željela zapravo reći sljedeće. Različite razine imaju različite uloge. E, više razine mogu osnaživati ovlašćivanje na nižim razinama, ali to traži vremena i čovjek stvarno mora biti e, uporan, iskoristiti sve kapacitete, ali to nije nešto na što možete ljude prisiliti, mora postojati volja da se to učini ako neka općina ili bilo koja druga jedinica e, u ovome trenutku ne želi takav proces, ne možete ju to nametnuti. Jednostavno ćete za to trebati više vremena. Što se pak tiče doprinosa Europi 2020. i ulozi teritorijalnih vlasti u tome, želim reći im sljedeće. E, mi smo se bavili pitanjem teritorijalnog upravljanja, međutim kada smo ušli malo dublje u pojedine primjere, imali smo prilike vidjeti da se uglavnom radilo o pristupu teritorijalnog upravljanja zato što se fokus sveo na regionalnu i lokalnu razinu i e, glavni pokretač bile su potrebe i dugoročna perspektiva. Često, ili barem u nekim primjerima, u konačnici je rezultat bio različit od eh, onoga što je poslužilo kao polazište. Ako pogledate primjerice politike koje idu u prilog eh, energetskoj učinkovitosti, ponekad se zapravo radilo o politikama koje su provođene i za koje se u prvi mah čovjek nije niti eh, mislio da idu kao potpora Europi 2020. Međutim, s obzirom na to da postoje različite razine rada, dakle i studije kako na europskoj tako i na lokalnoj razini, u konačnici se pokazalo da jesu. Iako u startu za te politike nije bio glavni cilj da e, daju podršku i idu u smjeru strategije Europa 2020 već isključivo regionalnom aspektu, u konačnici se pokazalo da imaju i taj dugoročni aspekt. Evo, mislim da ću tu stati. Hvala vam Sada gospodin Šuman, maksimalno dvije minute, nemamo više vremena. Hvala vam. Jedno pitanje koje bih ja želio spomenuti pojavilo se nekoliko puta u raspravi. To je pitanje kako su lokalne vlasti povezane sa inicijativom Europa 2020. ili općenito s rastom. Odgovor na to pitanje je vrlo jasan i vrlo važan. Dovoljno je samo pogledati e, gradska područja u Europi. Oko 50% svih, e, e, svog europskog BDP-a zapravo se proizvodi u gradskim područjima. Ako pogledamo povezanost vlasti tih gradskih područja i produktivnost gradskih područja, možemo vrlo jasno vidjeti da oni gradovi koji zapravo imaju tijelo koje koordinira rada različitih općina, zapravo imaju mnogo višu razinu produktivnosti od onih gradova koji nemaju takvo tijelo e, koje bi se bavilo koordinacijom. I te razlike zapravo mogu ići u rasponu od 5 do 10%. Ne mogu sada dati konkretne brojke, ali to je raspon. Ako imamo na umu e, da je gotovo polovica BDP-a zapravo rezultat e, proizvodnih djelatnosti u gradovima, onda možemo vidjeti vrlo jasnu povezanost između lokalnog upravljanja i rasta e, kako u kratkom roku, tako i u dugom roku. Druga stvar koju želim spomenuti odnosi se na pravu razinu centralizacije ili decentralizacije. Kad pogledamo izdatke e, podnacionalnih e, vlasti, vidimo da zapravo ti izdaci u nekim zemljama e, zaista jesu visoki i vezani su zapravo uz visoku razinu institucionalne sposobnosti, institucionalnih kapaciteta. Kada pogledamo zemlje koje malo e, troše na e, subnacionalne vlasti, vidimo da su institucionalni kapaciteti niži i gospodarski rezultati nisu toliko dobri. Međutim, tim zemljama ne bi bilo od pomoći kada bi se sad jednostavno e, veliki dio odgovornosti samo prebacio na subnacionalnu razinu, da istovremeno ne postoje administrativni kapaciteti da se odrade potrebne zadaće. Dakle, ono što treba uzeti u obzir jest administrativni kapacitet na subnacionalnoj razini. I ako zaista želimo osnažiti i povećati decentralizaciju i ako želimo subnacionalnim vlastima dati više ovlasti i veći autoritet, a to je nešto što mi sa stajališta OECD-a obično podržavamo, onda moramo prvenstveno nastojati osnažiti njihove upravne kapacitete, dakle na toj subnacionalnoj razini. Ne možemo jednostavno prebaciti određene odgovornosti i jedan dio proračuna na podnacionalnu razinu, a da pritom nismo uzeli u obzir e, pitanje e, administrativnih kapaciteta na toj razini. Hvala. Gospodine Vandalek, želite li vi nešto reći? Cijelo vrijeme govorimo o regijama, ali evo, dvije minute. A u redu, ja sam navikao da stvari idu ovako bez uvrede, moram to iskreno reći. Ja bih zapravo želio samo dodati još e, tri stvari e, odgovorima koji su dali kolege. Kao prvo, naše vlastito iskustvo s pitanjem e, preustroja upravnih struktura i uspostave različitih tijela pokazalo je zapravo da jednostavno ne bismo niti mogli voditi ovakvu raspravu i e, pokrenula bi se zapravo rasprava o tome što čini teritorij. I mi još uvijek imamo nekako tu predođbu da vlada na neki način i vlasti čine teritorij, ali ne, ne radi se o tome, ljudi čine teritorij. I možda ne bismo trebali uvijek pokušati kontrolirati složenost teritorija eh, putem vladinih struktura. Evo možda se tu i ne bih složio sa kolegom iz OECD-a. Ne postoji jedna funkcionalnost u regiji, postoje različite vrste funkcionalnosti koje se međusobno preklapaju, tako da nije možda dobro uvijek pokušavati to kontrolirati i možda bismo ipak trebali krenuti sa jednim prirodnim pristupom, recimo to tako, to smo mi i učinili u našem slučaju. Druga stvar koju bih želio reći odnosi se na tu ideju E, upravnih kapaciteta. Temeljem vlastitog iskustva mogu reći da je to vrlo važan preduvjet. I sam sam bio svjedokom restrukturiranja vlastitog e, odjela u kojem radimo proteklih 10 do 15 godina i zaista sam imao prilike vidjeti da stvaranje kulture u kojoj državni službenici, ljudi mogu razvijati ideje, preuzeti odgovornost e, i u konačnici do, doći do ovakvih projekata predstavlja nešto što je vrlo važno. Prema mojem iskustvu, da, to je nužno, ali zapravo se cijeli proces vrti oko ljudi. Radi se o tome da ljudima treba dati priliku da ostvare neke stvari. E, radi se vjerojatno i o sredstvima, ali isto tako i u kulturi u javnim tijelima, u javnim organizacijama, što je vrlo teška tema kojom se zapravo treba pozabaviti. I posljednja stvar koju bih želio reći je sljedeća. Ova ideja važnosti sadržaja. Ja iskreno vjerujem da teritorijalni razvoj i um, politika kohezije trebaju biti nešto što se temelji na sadržaju. Međutim, kada govorimo o teritorijalnoj politici, teritorijalnoj koheziji, postoji jedna stvar koja ih e, razlikuje od ostalih vrsta politika, a to je skup društvenih ciljeva. I radi se zapravo o tome da se pronađe dodana vrijednost tako da se poveže taj skup ciljeva i međusobna dodana vrijednost. Dakle, slažem se sa gospodinom Nistorovim da, rast i radna mjesta, u tome treba, na tome treba raditi, ali kada to gledamo sa stajališta teritorijalnog razvoja, to ne možemo ostvariti da pritom ne ostvarimo poveznice sa raspravom o klimatskim promjenama um, i um, o nekim drugim politikama. To je pravi način da se um, ostvari rast i otvore radna mjesta. I zapravo teritorijalna politika razvoja zapravo ovisi o poveznicama. Ona podrazumijeva tako veliki broj stvari da ne možemo reći da je teritorijalni razvoj e, jedan jedinstveni projekt, već se zapravo radi o upravljanju čitavim nizom različitih projekata koje je potrebno objediniti. Dakle, to je ono što mi činimo i što mi financiramo. Dakle, mi ne uložemo novac u investicije i u sam razvoj, već nastojimo uložiti u okupljanje ljudi. Jer to znači da onda ljudima dajete priliku da ponovno razmisle svojim inicijalnim idejama i projektima, a to je vrlo važan dodatni korak, posebice ako govorimo o privatnim investitorima, zato što od njih tražite da učine nešto dodatno E, i povrh onoga što su inicijalno imali na umu, a što će stvoriti dodatnu vrijednost za društvo. Hvala. Hvala lijepa. Želi li i predstavnik Europske komisije uzeti riječ? Ne? Da? Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Nastojat ću biti vrlo kratak s obzirom na to da smo prekoračili vrijeme. Hvala vam lijepa što ste nas pozvali. I ja također želim reći da komisija zaista cijeni izvrsnu suradnju vašega odbora i komisije vezano uz teritorijalne izazove. Hvala vam što ste organizirali današnju radionicu. Mislim da smo čuli tri vrlo, vrlo zanimljiva izlaganja, a i rasprava koja je usjedila je bila vrlo zanimljiva. Ono što bih ja želio dodati jest jedno pojašnjenje i nekoliko statističkih podataka E, iz samog programskog razdoblja, što će možda ići u prilog vašim inicijalnim zaključcima. U prvom izlaganju govorilo se o E, razvoju, održivom razvoju i snažnijem, e, snažnijoj podršci e, teritorijalnom upravljanju, integriranim teritorijalnim ulaganjima i tako dalje. Ja sam samo želio pojasniti da lokalni razvoj vođen zajednicom i integrirani teritorijalna ulaganja su instrumenti. ITE, dakle, integrirani teritorijalni, integrirana teritorijalna ulaganja, zapravo koristi jedan dio sredstava koji se odnosi na um, održivi razvoj. četiri 4% će zapravo ići upravo na taj instrument, tako da mislim da imamo prilično dobar uzorak koji možemo koristiti za evaluaciju u godinama koje su pred nama. Što se tiče statističkih podataka, iako pregovori još uvijek nisu završeni, brojke se vjerojatno neće puno mijenjati. Ukupna lokacija za održivi urbani razvoj je u velikoj mjeri nadmašila 5% kako stoji u uredbi. Trenutačno iznosi oko 7,5 ili 7,8%, što ja mislim da je jako dobro s obzirom na naša inicijalna očekivanja. Kada govorimo o lokalnom razvoju vođenom zajednicom i integriranom teritorijalnim ulaganjima, to su dobrovoljni instrumenti. 17 država članica koristit će te i izvan e, urbanog razvoja za različite teritorijalne e, izazove kao i lokalni razvoj vođen zajednicom. Također, oba ova instrumenta predstavljaju zapravo dobar instrument za korištenje sinergije između različitih fondova. Imali smo prilike vidjeti da ESF i IRDF zapravo e, mogu se kombinirati e, kako bi se postigli rezultati. I mislim da prava evaluacija zapravo može doći za dvije, tri godine, ali e, usprkos tome mislim da se već sada vidi u pripremnoj fazi za provedbu da je to dobra ideja. Hvala vam. Hvala lijepa. E, ovime možemo, ja mislim, završiti raspravu na ovu temu. E, ovime zaključujemo dakle i prvu suštinsku točku dnevnog reda. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se dakle o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016. svi dijelovi. Naša izvjestiteljica gospođa Spiraki, ona je ovdje s nama. Znate da je komisija zapravo donijela izjavu pro, procjena za 2016. godinu 27. svibnja i je pročišćeni prijedlog proračuna 24. lipnja te je predložila za naslove 1b sredstva za preuzete obveze od gotovo 51 tisuću milijuna i sredstva za plaćanje od nekih 49 milijardi eura. Odbor za regionalni razvoj svake godine objavljuje mišljenje za rezoluciju koja će pratiti stajalište Europskog parlamenta vezano uz prijedlog proračuna, u ovom slučaju vodeći odbor i odbor za proračune. Danas gospođa Spiraki, naša izvjestiteljica, treba predstaviti svoj prijedlog mišljenja vezano uz ovo pitanje. Ja predlažem e, rok za amandmane na ovo mišljenje 27. E, srpnja 2015. godine u 17 sati. Ako imamo sve amandmane do 27. srpnja, onda možemo glasovati na sastanku koji će se održati 17. rujna. E, glasovanje u odboru za proračune održat će se 12. ili 13. listopada, tako da će naše mišljenje biti uzeto u obzir, odnosno e, odbor za proračune će ga primiti na znanje. Ja predlažem da odvojimo sat vremena za raspravu vezanu uz proračun i odmah dajem riječ gospođi Spiraki. Imamo izvjestitelje u sjeni, a s nama je i i predstavnik komisije iz glavne uprave Regio, tako da možemo odmah krenuti s raspravom. Gospođo Spiraki, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege. Radila sam na ovom e, mišljenju imajući na umu nacrt proračuna za 2016. godinu i učinak tog proračuna na regionalni razvoj. Iako je stajalište vijeća nedavno E, usvojeno, postoje određena pitanja vezana uz regionalni razvoj koja, koja traže dodatnu analizu. Kao prvo, tu je pitanje zaostalih plaćanja i postavlja se pitanje imamo li dovoljan broj mjera zahvaljujući kojima ćemo to značajno smanjiti te spriječiti da se ponovi u budućnosti. Što se tiče ovog prvog, moram reći da postoji određeno stupnjevanje vezano uz iznose. E, u ovoj go, u 2016. za one u 2015. E, I to nije dovoljno da bi se na sveobuhvatan način pozabavili ostalim e, plaćanjima. Također možemo vidjeti da je za 2016. godinu predviđeno e, koristiti sredstva E, koja e, su nešto viša od onih koja su bila e, namijenjena za programsko razdoblje od 2007. do 2014. godine, ali činjenica jest da će za programsko razdoblje jedan dio sredstava možda kasniti, što je zapravo nešto što predstavlja alarm i moglo bi dovesti do još većeg kašnjenja u kasnijoj fazi. Također želim skrenuti vašu pozornost na pripremni dio u nacrtu proračuna koji je predložila komisija i meni se čini da tu zapravo postoji određeni potencijal za bolje provedbe reformi i makroekonomski nadzor. Drage kolege, uvažena gospođo predsjedateljice, Vezano uz mišljenje, ja se nadam vašem doprinosu kako bismo uistinu mogli temeljem trijaloških sastanaka krenuti dalje na razredu stajališta vezano uz nacrt proračuna za 2016. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Vonu koji je izvjestitelj u cijeni. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestiteljici koja je iznijela svoje e, prijedloge koji su vrlo važni. Posebice mi je drago što je spomenula e, u svojem mišljenju e, pad od 4% E, vezano uz naslov 1b. Komisija naravno ima vlastitu procjenu potreba, ali činjenica jest da se može dogoditi da ovaj e, pad od 4% e, može dovesti do situacije da nemamo dovoljno sredstava u nadolazećem razdoblju i mislim da trebamo pratiti razvoj situacije. Kao što je izvjestiteljica rekla, Um, zaostala plaćanja nešto su o čemu smo mnogo razgovarali. Prošle godine imali smo zaostala plaćanja od 20 milijardi. Na kraju ove godine imat ćemo 2 milijarde. Mislim da, prema onome što je komisija rekla, e, treba vidjeti e, kako su došli do tog smanjenja i do te brojke. Zato što to nije jasno. U svakom slučaju e, mislim da bi bilo jako korisno da dobijemo neke konkretne primjere problema E, do kojih dovodi e, zaostatak u plaćanju. Komisija je iznijela neke primjere, ali mislim da je i u regijama bilo konkretnih primjera gdje organizacije i poduzeća jednostavno nisu dobivala sredstva koja su im bila potrebna ili su dobivali ta sredstva uz e, veliko kašnjenje zbog toga što je došlo do zaostalih plaćanja. Dakle, mislim da se na to treba osvrnuti. Još jedna stvar koju želim spomenuti, nisam siguran je li to u izvješću, ali mogu o tome razgovarati o izvjestiteljici Eh, jedno je pitanje core financinga. Eh, naime, mislim da je to još uvijek eh, vrlo važna stvar za neke projekte koji nisu realizirani. Druga stvar je fond EFSI. On naravno treba biti komplementaran fond strukturnim fondovima, ali mislim da se moramo pobrinuti da njegova uloga zaista bude komplementarna i da se ostvare poveznice tamo gdje je to potrebno. Međutim, osim ovih nekoliko e, dodatnih primjedbi, moram reći da podržavam mišljenje koje je iznijela izvjestiteljica i drago mi je što ga mogu podržati. Želi se još tko javiti za riječ? Gospodin Škrlic, izvolite. Kolegice i kolege, e, cijela Europska unija posebno u kontekstu trenutnog razvoja događaja s Grčkom ustrana je u posljednju rasta i stvaranju novih radnih mjesta. Drago mi je što s izvjestiteljicom dijelimo stav kako radna mjesta i rast trebamo ostvariti na kriterijima održivog razvoja. Mi kao odbor za regionalni razvoj posebnu pažnju trebamo posvetiti potrošnji zajedničkog i javnog europskog novca s ciljem ostvarivanja što kvalitetnih rezultata sa sredstvima koje su na raspolaganju. Upravo kako bismo ostvarili sve navedeno, ključno je da ne kasnimo s plaćanjima. Uspješnost projekata uvelike ovisi o europskom novcu koji svojim nepravovremenim dolaskom te skašnjem može ugroziti ostvarivanje ciljeva projekata. U tom pogledu mala i srednja poduzeća, manje lokalne zajednice, nevladine organizacije i slični dionici najosjetljiviji su, a time i najpogođeniji lošim upravljanjem novcem. Komisija kao i cijela zajednica mora učiniti više i posvetiti više pažnje rješavanja ovog gorućeg problema. Hvala. Hvala. Gospodin Jakovčić, izvolite. predsjednice, evo gospodin Škrlec je na lijepom hrvatskom jeziku rekao upravo ono što sam htio reći, tako da ove, neću se ponavljati, da uštedimo na vremenu. Jedino što bih možda mogao dodati, naravno podržavajući ovo što je gospođa Spiraki dala kao mišljenje, jedan mali detalj gospodinu Voganu e, i, i gospođi Spiraki da e, vidi da li možemo, a znam da možemo, jer sam razgovarao sa e, predsjednikom odbora za budžet, uključiti jednu stavku koja bi bila vezana uz Jadransko-jonsku strategiju kao novu strategiju Europske unije. Mi u ovom odboru ćemo glasati o tome u devetom mjesecu i bilo bi dobro da za e, samo realizaciju Jadransko-jonske strategije imamo na raspolaganje, e, kao što to druge strategije imaju nešto sredstava i bilo bi dobro da to možda uključimo, ovaj, možda čak i vaš izveštaj, gospođo Spiraki, ali ako ne želite staviti u izvještaj, da možda razmislimo na koji način ipak doći do malo sredstava, jer će nam trebati za implementaciju Jadranske onske strategije nešto novaca. Thank you. Hvala, gospođo D'Amato. Grazie, grazie Presidente. Io ringrazio Hvala predsjednice. Ja zahvaljujem kolegici Spiraki na njezinom radu i slažem se s njezinim bojaznima koje se odnose na smanjenje od 4%. Um, o smanjenju odobrenih sredstva za plaćanje zaslova 1b. Govorimo o 49 milijardi eura manje od, u odnosu na 2015. I pitamo se i mi koliko je dovoljno sredstva imati a da su predviđena za naslov 1b. Još uvijek moramo s tim sredstvima platiti i za ostatke koji su predviđani za 2015. to je onih 20 milijardi eura. Što se tiče programskog razdoblja 2014-2020, ja se nadam da nećemo ponoviti greške iz prošlosti i voljela bih vidjeti detaljna predviđanja razvoja plaćanja u okviru naslova 1b. Isto tako bih voljela vidjeti koji su ključni pokazatelji performansi i željela, željela bi da su indikatori mjerljivi i usporedivi, tako da vidimo jesu li e, dakle, ta plaćanja iz proračuna učinkovita. Svi dobro znamo da je jedna od novih e, najvažnijih elemenata kohezijske politike, dakle to treba biti mogućnost da se ostvare e, određeni ciljevi, a ne da se samo troši i to je to. Sjećate se i gospođa krencu povjerenica Kretu je nedavno pokazala kartu na kojoj se nalaze regije koje već dugo vremena dobivaju e, novce iz europskih fondova, a rezultate ne ostvaruju. Stoga ja smatram da ne trebamo smanjivati količinu sredstva koja idu tim regijama ili koheziju općenito, već da moramo e, sve pomno pratiti uz odgovarajuće pokazatelje koji će nam onda pokazati gdje su učinjene greške i pokazatelji koji će građanima pokazati da se rezultati mogu ostvariti i da problem nije u europskim sredstvima već u načinu na koji se ta sredstva troše. I na kraju, slažem se sa mišljenjem kolegice o administrativnim kapacitetima. Jedan od tematskih ciljeva kohezijske politike je taj koji je vrlo bitan i u našoj e, raspravi. Hvala vam. Gospodine Esrić, e, vi imate riječ. Otkako sam se pridružio ovom odboru, e, postao sam e, veliki obožavatelj. Zapravo, čini mi se kao da sam se našao u filmu Dan svizaca. Zato što bavimo se e, schemama i programima koji utječu na, na živote naših građana, ali to ne na kraju ne donosi željene rezultate, imamo na milijarde eura, ali ti euri ne idu u one potrebne scheme. Tako da stalno se ponavlja to da nema novca, a to baš nije točno. I ono što bih ja htio reći jest da a, kakva god sredstva dajemo, ta sredstva moraju biti usmjerena lokalnim gospodarstvima i trebaju pomoći. Ali ako ćemo imati takav pristup, Mislim da je neodgovorno da kad sami znamo iz naših razgovora da postoji opasnost da um, tvrtke koje uđu u partnerstva i dakle da, postoji opasnost da neće biti plaćene na vrijeme. Ja se bojam da ćemo na kraju izazviti posve suprotan e, učinak i stjerat ćemo tvrtke e, leđima u zid zato što ne dobivaju ta sredstva. Tako da molim vas budimo oprezni i ne dopustimo se zanijeti svime što želimo postići jer se moramo sjetiti stvarnosti. Thank you, Mr. Hepman. Gospodin Hegman. Hvala vam. Ja bih najprije zahvalio kolegici Spiraki koja eh, je pripremila odličan nacrt mišljenja. Svi se slažemo mm, oko zabrinutosti koje se odnose na smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje za 4%. No moram reći da moramo čuti objašnjenja komisije ako želimo e, shvatiti na koji način možemo izaći iz ove spirale nedostatka sredstava za naše korisnike. A isto tako komisija bi nam trebala objasniti kako je to kompatibilno sa planom kojeg smo usmojili u prosincu 2014. Ja se nadam da će nam komisija dati te odgovore. Hvala vam. Ja bih podsjetila zastupnike odbora za e, regionalni razvoj. Da, dati ću vam uh, riječ. Samo da vam kažem moju reakciju na neke komentare. Imali smo poseban sastanak naše radne skupine u odboru za regionalni razvoj i koncentrirali smo se na problem zaostatka mm, s plaćanjima i dobili smo detaljne podatke e, iz komisije. Objasnili su nam na koji način komisija planira riješiti taj problem. I zahvalna sam gospođi Spiraki zato što je ona sudjelovala na tom sastanku i imali smo priliku razgovarati. Spremni smo dostaviti informacije koje imamo iz tog e, sastanka svim mm, zastupnicima u odboru i sigurna sam da ćemo se na tu temu vratiti i ponovno o tome razgovarati. I spremni smo e, razgovarati o toj temi sa većim brojem članova i ali prije toga želimo te informacije staviti vama svima na raspolaganje. Zato što to je pripremljeno od strane Europske komisije upravo za vas, članove odbora regije. Eto, to je bio moj uh, komentar, sada ću dati riječ gospodinu Bruji. Hvala lijepa ovo smanjenje u uh, nazlovu 1 bet za sredstva za odrobrena plaćanja. To je malo smanjenje. Prvi problem je da tema koja se tiče e, intelektnog e, rasta ide od 51 milijarde u 2015. u 49 milijardi u 2016. To će e, pogoršati probleme na ovom području i to je alarmantno stanje. Mm, e, to svi znamo u državima članacama e, operativni programi će biti znatno skraćeni i a plaćanja će kasniti. Evropska unija gubi na povjerenju E, ona e, raspodjeljuje javni novac na način koji ne uzima u obzir regionalne interese koji su od bitne važnosti za stanovništvo. Kako će regije moći kompenzirati za ova zakašnjela plaćanja? To će se svakako dogoditi i to će imati utjecaj na ostale stavke u proračunu E, na plenarnoj e, sjednici svi govore o važnosti malih i srednjih poduzeća, o e, rastu, o radnim mjestima. Međutim, kad treba dati sredstva za mala i srednja poduzeća, onda zakazujemo. E, svi e, projekti općeg e, proračuna predviđaju su imaju smanjena sredstva pa će ja sada ukazujem neka a neke ometnice su povećane recimo za obranu i sigurnost a to je 17% povećano za 17% imamo imamo i e, povećanje proračuna za vanjsku politiku Europske unije, a to je porast od 8%. Evo, to su moje bojazni koje imam u vezi sa ovim proračunom. Hvala. now Mr. Van Hvala vam, a sada gospodin Van Nistelrooy. Hvala vam. Ja bih se htio osvrnuti na ove komentare. Malo e, najprije da jasnije kažemo neke stvari. Ja sam zabrinut, zapravo ne zabrinut, nego mm, stvarno mm, je alarmantno vidjeti sve ove brojke. Pogledajte prvu točku i drugu. To nije dosljedno. Ako dajete manje novaca, na koji način ćete riješiti problem? Tko će to riješiti? Hoće li to um, biti mm, božanska ruka koja će riješiti naše probleme? Stvarno mi nije jasno. Mm, mislim, da, čuda se neka događaju, ali mislim da se ne bismo trebali na to osloniti. Ako pogledate e, akcijski plan komisije, e, komisija planira mnogo toga, no gdje će pronaći novac za to? Kako će to provoditi? U 2015. U 2015. se do sada nije ništa unaprijedilo. Na kraju godine ćemo još uvijek imati oko 20 milijardi zakašnjelih plaćanja. Što će se dogoditi? Hoće li se dogoditi nešto revolucionarno ili će se ovo sve samo nastaviti i odlagati za sljedeće godine? Tako da moramo reći, da, gledajte, ovo nije moguće, ne dajete dovoljno sredstava za te programe, a možda vi, gospođo predsjednice, možete e, pitati dokle je došao akcijski plan i financiranje tog plana. Zato što ćemo mi vjerojatno morati pisati mišljenje u nekom trenutku. I oni su najvjerojatnije krenuli sa provedbom tog plana, ali ne mogu čekati e, kraj 2015 zato što nakon 2015. E, ćemo imati operativni program. Već smo čuli. I brine nas kako će ljudi raditi s time na terenu. Što će e, zemlje članice učiniti ako ne uspiju pokriti taj jaz. A bojim se da će se na kraju to i dogoditi. Ako, e, ako im sredstva ne stignu. No, čestitam eh, gospođi eh, Spiraki, to jest divim joj se jer je toliko mirna. Pitao sam je eh, je li dobro spavala, rekla je da nije, ali mislim da svejedno odrađujete odličan posao. I naravno posebno s obzirom na sve što se događa u vašoj zemlji u ovom trenutku. Hvala vam. Ostali kolege? onda ću riječi, riječ dati predstavniku Europske komisije. Gospodin uh, eh, Tobijas Vičke. Izvolite. Hvala vam. Uvaženi zastupnici. Ja bih htio reći dvije stvari. E, imali smo radnu skupinu za praćenje o e, zaostalim plaćanjima i planu plaćanja i e, nacrt proračuna za 2016. je sada pripremljen. Upravo kako bismo odgovorili na zakašnjala plaćanja iz razdoblja 2013, 7. do 2013. I ja se nadam da ćemo ovime riješiti problem 2016. i naravno pod uvjetom da ne dođe do nikakvih rezova za vrijeme e, pregovora o proračunu. Naravno, trebat će nam i e, mm, krediti za razdoblje iz od 2014. do 2020. Zato što program od 2007. do 2013. je sada dovršio i moramo isplatiti ovo što nije isplaćeno do sada i mi vjerujemo da nacrt proračuna e, osigurava sredstva da se pokriju ta zakašnjela plaćanja do kraja ove godine, ne, pardon, do, do kraja sljedeće godine. A što se tiče druge točke o zaostacima, Mogu vam reći u ovom trenutku eh, da se zahtjevi zemalja članica plaćaju eh, u roku od 60 dana i nastavit ćemo s tom praksom u razdoblju 2014. do 2020. Eh, učinit ćemo sve što možemo kako bismo ove zaostatke izbjegli, no postoji sustav godišnjeg predfinanciranja koji osigurava programe za razdoblje od 2014. do 2020. i osigurava mm, redovit tok novca koji bi trebao pokriti e, potrebe korisnika. E, pratim sada pregovore o e, nacrtu proračuna iz bliza. Eto, hvala vam. Spiraki, would you like to, to... Spiraki, želite li vi nešto komentirati, reagirati? Kao što sam vam rekla, gospođo predsjednice, ja čekam amandmane kolega, a naravno uzet ću u obzir sve što je danas rečeno. Hvala vam. Hvala vam svima koji ste sudjelovali u raspravi. Samo da vas podsjetim, 27. srpnja e, u 17 sati popodne, to je rok za podnošenje amandmana. A glasati ćemo 17. E, rujna o konačnom mišljenju. A sada nastavljamo sa dnevnim e, redom i mm, sljedeći je sastanak koordinatora sa e, ostalim kolegama se vidimo sutra ujutro u 9 sati ujutro.